Dobro jutro, dame i gospodo. E, dobrodošli na sastanak. E, počinjemo sa sastankom odbora za ribarstvo i sada smo na 13. točki dnevnog reda. Govorit ćemo o problemima provedbe Europskog pomorskog i e, ribarskog fonda. mff te učinak na zajedničku ribarstvenu politiku. Te na te o razvoju EMFF-a uh, nakon 2020. Stoga nastavljamo dakle, sada sa ovim uh, seminarom. Isto tako čuti ćemo od gospođe Izabel Toma o kontroli ribarstva negdje oko 10 i 30. Do tada će trajati ova radionica. Stoga molim sve izvjestitelje u Sijeni da vode računa, računa o tome te da dođu na vrijeme kako kako bismo mogli raspraviti o tom izvještaju. Naravno, nadamo se velikoj suradnji. Dakle, zamolili smo naš odjel za politike B da organizira ovu radionicu o učinku mjera Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo na zajedničku ribarstvenu politiku, te kako um, što učiniti nakon 2020. Napravljeno je nekoliko studija. Ono, studije su sudjelovali stručnjaci iz organizacije CETMAR iz Španjolske te te e, gospođa iz Italije. E, imate studije i ovdje, iako smo vam ih poslali e-mailom. I sada bih najprije pozdravio gospođu Martu Ballesteros. Ona će govoriti oko 20 minuta o rezultatima sadašnjeg EMFF-a Stoga, gospođo Balesteros, izvolite. Mislim da je tu, već spremna. Izvolite, imate riječ. Also wir haben heute äh, zwei ladies hier, die uns Präsentationen geben. Zapravo äh, čut ćemo danas izlaganja od dvije gospođe. Očito je da e, su žene dobre kad je riječ o upravljanju e, novcem. Hvala vam, dobro jutro. Prvi dio našeg izlaganja će se koncentrirati na to kako funkcionira Europski fond za pomorstvo i ribarstvo u praksi i postavit ćemo temelje za kasniju analizu najbitnijih elemenata novog zakonodavnog prijedloga. U tom smislu E, prezentaciju sam podijelila u četiri dijela. Prvo ćemo prezentirati koje su e, najbitnije značajke ovog fonda i analizirati ćemo e, brojke kad je riječ o trenutačnoj provedbi. Zatim ćemo proći i razlike između prvotnog nacrta i sadašnje provedbe. I na kraju ćemo dati nekoliko praktičnih preporuka. Dakle, MFF je financijski instrument zajedničke ribarstvene politike i ima, dakle, imamo, ima zajedničke ciljeve kao i ostale strategije Europske e, unije. Gotovo 90% proračuna se upravlja na zajednički način, dakle kroz e, sudjelovanje zemalja članica, kako bismo osigurali da ciljevi fonda budu u skladu sa nacionalnim prioritetima te sa e, lokalnim i regionalnim potrebama. Iz iskustva za pripremu pet prethodnih instrumenata EMFF eh, e ima inovativne elemente kojima je cilj zajamčiti solidne i čvrste instrumente. Dakle, ti inovativni elementi eh, istaknula bih tri. Prvo, EMFF je po prvi puta povezan eh, sa zajedničkim odredbama strukturnog fonda za ulaganja i to zbog dva cilja. To je unapređenje koordinacije između fondova, ali i pojednostavniti i smanjiti administrativne financijske troškove. Zatim, kad je riječ o prethodnim programima u kojima se najviše e, isticalo koliko je operacija provedeno ili kolika je razina provedbe, financijske provedbe, EMFF se zada želi koncentrirati na e, ciljeve. Ja vas lijepo molim da malo usporite Molim vas da ja često zaboravim na prevoditelje. Dakle, EMFF se želi usredotočiti na rezultate, a u prethodnim programima se najviše usredotočilo na broj e, operacija te na financijsku provedbu. Sve se to čini kombiniranjem različitih mehanizama. Na primjer, želi se povezati mogućnost financiranja uz provedbu i ispunjavanje ciljeva ribarstvene politike. Stoga je pripremljen jedan ključan temeljni alat, a to je program praćenja i evaluacije kojim ćemo po prvi puta dobiti pouzdane informacije. I to neće utjecati samo na broj operacija koje su provedene, već i na mm, sam proces e, aplikacije. Dakle, ta tri elementa mm, koja smo detaljno opisali u studiji koju smo poslali, će nam pomoći da na kraju imamo jedan čvršći i stabilni instrument koji će nam pomoći u ostvarenju ciljeva koje smo si definirali. Sada je prošla već e, polovica provedbenog razdeblja, no brojke nisu baš dobre. Kao što vjerojatno već i sami znate, na kraju 2017. razina provedbe fonda, fonda dostizala je tek 7% proračuna prosjek kod strukturnih fondova stoji negdje oko 15%. Glavni razlog ovako niskog broja je kašnjenje u e, odobravanju operativnih programa. Zato što većina zemalja članica e, je krenula sa provedbom negdje od 2016. Tako da to je prošlo tek dvije godine. Zatim razlike u e, razini provedbe se su različite i s obzirom na prioritete fonda. No, važno je istaknuti da smo najviše napredovali u onim mjerama koje su povezane sa konkretnim politikama, a to su uprave zemalja članica koje su, zapravo uprave zemalja članica su nadležne za razvoj tih mjera. I to su, vrlo, to su mjere koje su vrlo jasne, na primjer pravila o opremi. Isto tako u studijama smo otkrili da je provedba eksponencijalno rasta od 2015. i 2016. i brojke iz 2018. pokazuju da ćemo sljedeće godine imati e, primjerenije stope provedbe, dakle više. Ako analiziramo e, razinu provedbe po zemljama članicama, vidjet ćemo da postoje značajne razlike u zemljama poput recimo Danske ili Finske, koje su predvodnici kad je riječ o provedbi, i to su zemlje koje su odobrile svoje operativne programe na početku ovog programskog razdoblja. No isto tako valja istaknuti da postoje četiri zemlje koje su iskoristile 50% doprinosa iz fonda, a koje su vrlo ispod prosjeka i to vidite na ovom na vašim ekranima. Zatim smo rekli također da imamo jedan dobar alat koji možemo pratiti e, provedbu e, i ocjenu fonda i taj nam alat pomaže da analiziramo stupanj financijske provedbe, to smo radili i ranije. Zatim sada možemo i usporediti napredak e, po zemljama članicama i usporediti ostvarivanje prioriteta. Na taj način možemo utvrditi koje zemlje postižu bolje rezultate i možemo donositi e, odluke na temelju činjenica odmah, a ne tek nakon što završi programsko razdoblje. Zatim, provedba je vrlo složeni postupak i kao što e, većina od vas zna, u tom postupku sudjeluje jako velik broj aktera. I naravno da na kraju dolazi do toga da imamo učinke koje nismo zapravo planirali. i zbog toga moramo e, analizirati gdje se nalaze problemi i na koji način ih možemo riješiti. Najprije smo rekli da je potrebno pojednostavniti i smanjiti troškove fonda. Što se dogodilo u praksi? U praksi imamo zakonodavni okvir koji je iznimno složen sa 30 uredbi a u proteklom e, europskom fondu smo imali samo dvije uredbe. I sada troškovi ne samo da se nisu smanjili, nego su još dodatno porasli. A postupak za odobravanje operativnih programa je e, iznimno složen i to je dovelo do kašnjenja o kojima sam malo prije govorila. Ne samo to, podnijeti zahtjev MFF-u je jedan od najskupljih postupaka za kad se uspoređuje sa ostalim e, strukturnim fondovima. Moramo se koncentrirati na rezultate, to je istina, ali isto tako moramo smanjiti sve ove komplikacije. Recimo, vezanje, povezivanje potrebnih promjena i očekivanih rezultata je e, dovelo do stvaranja vrlo čvrstog i nefleksibilnog mehanizma što onda stvara problema, e, probleme zemljama članicama. E, fleksibilnost je uvijek potrebna zato da se izbjegnu veći administrativni postupci za zemlje članice. I ponekad su osmišljene mjere sa kriterijima za e, sudjelovanje koji su toliko komplicirane da kada se to žele provesti u praksi to je gotovo nemoguće. Na primjer slučaj zamjene motora radi e, poboljšanja energetske učinkovitosti. taj sam vam primjer detaljno opisala u studiji. Jedan od prednosti EMF-a je sustav ocjene, sustav evaluacije, no u praksi možemo reći da se i e, taj mehanizam pretvorio u jedan i komplicirani postupak. Zašto? Zato što smo od zemalja članica tražili da definiraju koje su ciljeve planirali ostvariti 2023. i koje će indikatore koristiti kako bi to mjerili, a da pritom prethodno nismo definirali e, temelje tog programa praćenja i e, koje glavne koncepte moraju dijeliti što je bio rezultat. Zemlje članice su na različite načine e, tumačile jednake pojmove. I što se na kraju dogodilo u praksi? Imamo vrlo e, snažan alat i vrlo važan strateški gledano, no kada se to primjenjuje, onda vidimo da se kao zajednički elementi koriste pojmovi koji to ne moraju biti ili da se koriste indikatori i pravila za mjerenje koji jednostavno nisu najprimjereniji za mjerenje rezultata koje želimo ostvariti. Zemlje članice su također imale svoju ulogu u procesu provedbe, zato što, budući da postoji golema pravna nesigurnost, one su e, odgovorile na način da su samo donijele još više pravila. Tako da pravni sustav je bio već kompliciran, a sada je onda još dodatno zakompliciran. Naravno, oni žele ispuniti e, zahtjeve e, koje su doneseni u fondu, a nisu toliko orijentirani na e, rezultate i razne zemlje članice su, su se suočile sa stvarno velikim poteškoćama e, sa slanjem svojih doprinosa u fond. I na kraju, mogući korisnici su istaknuli tri glavna problema. E, fond nije baš atraktivan, e, razine sufinanciranja su niske, vrlo je složen postupak i na kraju jako je puno nesigurnosti koje su naravno nisu bile predvidive i zbog toga nije zapravo jasno koliko će se morati čekati u planovima ulaganja za to sufinanciranje. E, tu možemo istaknuti moguće učinke Brexita, ali i e, činjenica da se pripremaju stroži propisi e, za ribarstvo u sredozemlju. Evo, ovo sam vam jako kratko sažela sve informacije koje su vam dostupne u studiji. Tamo imate jako puno podataka i jako puno detaljno opisanih mjera i ja vas lijepo pozivam da to e, pročitate. A ovdje bih vam prenijela nekoliko ključnih e, poruka. Prvo, do sada su se troškovi koncentrirali na mjere koje se najlakše primjenjuju. No, to nisu nužno i najbitnije mjere. Ako uzmemo e, kao primjer prioritet broj 1 o poticanju održivog e, ribarstva, vidjet ćemo da najvažnije mjere poput e, inovacije ili e, osposobljavanja da se to ne primjenjuje. A ne primjenjuju se zbog toga što je vrlo komplicirano tumačiti normativne tekstove ili se ne primjenjuju zato što su vrlo nejasno sročene i komplicirano ih je provesti u praksu. Zatim moramo posvetiti više pozornosti nekim elementima koji se nama čine vrlo problematični a to e, je uglavnom povezano sa prioritetom broj 1, koji je uglavnom i bio cilj naše analize. Podaci pokazuju da e, po završetku programa moguće je da se u prioritetu broj 1 ne, ne provede cijeli proračun koji je predviđen a to je zapravo i prioritet koji je najbitniji kad je riječ o srednjeročnim ciljevima za ribarstvo. Tako da, eto, to je jedna stvarno golema proturječnost. Razmislite, na primjer, o, e, obvezi iskrcaja ili e, o postizanju najvećeg održivog prinosa. Svi ti čimbenici, o kojima smo do sada slušali, se još dodatno pogoršavaju zahvaljujući e, jednom fenomenu, za kojeg vjerojatno znate – a to je e, stupanje nezadovoljstva e, sektora ribarstva s ovim fondom. Ovaj se fond nekad uglavnom koristio za ekstraktivni sektor i sada se pretvorio u jedan e, financijski instrument koji je mnogo kompliciraniji i očito je da to različiti segmenti flote ili sektora ribolova nisu baš dobro razumjeli. Oni smatraju da su jednako da su e, ostavljeni po strani e, radi ekonomske koristi. Ako oni osjećaju da fond nije njihov, neće ga koristiti, a ako ga ne budu koristili, naš cilj da se okrenemo održivom ribarstvu nećemo nikada postići. I na kraju, iako to nismo ranije spomenuli, fond uključuje i neke mehanizme financijske discipline koji su naravno potrebni ako želimo osigurati ispunjivanje e, ciljeva, ali s obzirom na to da se kasni sa provedbom, trebali bismo revidirati te mehanizme kako ne bismo kažnjavali zemlje članice e, za nešto za što stvarno nisu odgovorne. I na kraju bih bismo vam podijelili nekoliko e, preporuka o tome kako popraviti stvari. Prvo, s obzirom na pravnu nesigurnost, e, zemlje članice se često obraćaju komisiji kako bi komisija protumačila tekstove i propise kojima se reguliraju ti fondovi. Naše e, istraživanje pokazalo da je prosječno vrijeme čekanja na odgovor od strane komisije oko šest mjeseci. I s obzirom na to da se odgovori šalju svakoj zemljoj članici, dakle individualno, smatramo da bi komisija trebala ponuditi te odgovore kako bi zapravo da ti odgovori budu dostupni kako bi onda i drugi koji postavljaju pitanja mogli e, među tim pitanjima i odgovorima pronaći e, odgovore na nešto što njih također muči. Zatim postoje važni mehanizmi unutar sadašnjeg fonda koji uopće nisu uspjeli zbog vrlo konkretnih razloga. Znamo i gdje i zašto smatramo da komisija može optimizirati to znanje na temelju dosadašnjih iskustva i na taj način dodatno pomoći državama članicama i riješiti probleme koji se povećaju sa određenim mehanizmima poput recimo opcija e, pokrivanja dodatnih troškova i to bi svima donijelo koristi zatim jako je važno da se rashodi koncentriraju samo na mjere koje se vrlo jednostavno primjenjuju radi ispunjavanja financijskih ciljeva. Zato što na taj način ćemo zaboraviti konačni cilj tog cilja, a to je da se koncentriramo na e, rezultate, ako tražimo sad samo e, ispunjavanje financijskih pravila. Kao što se već i ranije događalo, dolazi do e, preklapanja starog programa i početka novog i to traži jako puno e, kapaciteta od strane e, nadležnih tijela za upravljanje, a te uprave uglavnom imaju ograničene resurse, a moraju voditi dva procesa paralelno. Stoga mi preporučujemo da se definira jedno prijelazno razdoblje koje će e, olakšati koje će olakšati taj moment. I na kraju, iako smo svjesni da su neke stvari već unaprijeđene, moramo zajamčiti da se sustav praćenja definira prije početka programskog razdoblja. Sve se ove preporuke mm, odnose isključivo na sadašnji fond i svi ovi aspekti koje smo istaknuli i e, ove preporuke bi mogle poslužiti kao temelj da krenemo u analizu e, zakonodavnog prijedloga za novi fond. Hvala vam na pozornosti. Herzlichen Dank, Hvala vam, gospođo Balesteros. Ovo je bila jako interesantna prezentacija. Imamo jako puno pitanja i o kojima ćemo malo kasnije razgovarati. A sada pozivam gospođu eh, Rosu Čapelu. Ona će također imati na raspolaganju 20 minuta. Tema ove Tema njezine, njezinog izlaganja je analiza zakonodavnih prijedloga za fonde nakon 2020. Gospođo Čapela, izvolite. Thank you very much. Microphone. Yeah. Buenos días. Thank you. Bueno, me corresponde ahora Hvala vam. Evo ja ću govoriti o prijedlogu e, novog fonda za razdoblje nakon 2020. Na početku želim samo reći da se da je to dio iste slagalice, ali sa različitim komadima. Dakle, fond i struktura mogu biti zapravo jednaki. Trenutačno, naravno, postoji razlika između sadašnjeg fonda i fonda prije reforma, a sada e, su već dionici jako puno toga e, naučili, tako da vjerojatno neće biti tolikih promjena. To znači da se uči na temelju naučenih lekcija, na temelju najboljih praksa iz prethodnih e, fondova i očekujemo da ćemo fond iskorištavati mnogo učinkovitije. Prezentaciju ću usredotočiti na dakle, nekoliko općih zaključaka, zatim ću usporediti EMFF sa, dakle bivši sa, ovom, sa novim prijedlogom, te na kraju ću dati nekoliko preporuka za nove politike, ali i nekoliko preporuka za vas, članove odbora za ribarstvo Europskog parlamenta. Dakle, na ovom se fondu radi u jednom e, određenom gospodarskom i socijalnom kontekstu. Tu naravno mislim na Brexit, na gospodarsko okruženje, izlazak iz krize, sve vezano uz klimatske promjene, smanjenje korištenja plastike i tako dalje. E sad, osim tog konteksta, valja voditi računa i o drugim zakonodavnim prijedlozima koji će također utjecati na fond za ribarstvo. Tu ponajprije mislim na e, uredbu o zajedničkim odredbama. Tu će biti odredbi koje će se direktno ticati i našeg fonda i valjat će voditi računa i o tim odredbama. Zatim mislim i na predviđenu reviziju zajedničke ribarstvene politike. Također, valjat će voditi računa i o tome što će ta e, revizija sadržavati zatim i rokove za um, obvezu iskrcaja ili za postizanje um, najvećeg uh, održivog prinosa za stokove do 2020. Kao i ostala zakonodavstva koja su već uh, u provedbi, poput um, okvirne direktive za pomorsku strategiju, kojom se želi zajamčiti dobro stanje u našim, u našim vodama do 2020 te direktiva o prostornom, o prostornom morskom planiranju. U tom kontekstu, dakle, fond mora integrirati mehanizme koji će voditi račune sve te elemente koje sam spomenula. Stoga uspjeh fonda za 2020. će ovisiti i o tome koliko će uspjeti voditi računa e, o elementima iz drugih politika. Na primjer, direktiva o uređenju mora će utjecati na e, akvakulturu vrlo pozitivno i želi se smanjiti jedan od e, najvažnijih elemenata koji trenutačno sprječavaju razvoj akvakulture, a to je, to je izdavanje dozvola ili pretjerane e, birokratiziranosti. pretpostavlja se također da će se pojednostaviti postupak izdavanja dozvola i zbog toga će se, se predviđa da će se povećati aktivnost akvakulture i da će se onda tražiti i veća pomoć, više pomoći iz novog fonda za akvakulturu. Osmišljavanje politike u ovom novom fondu se temelji na jednoj ključnoj, na jednom ključnom aspektu. I to je ono o čemu je i Marta govorila. Dakle, glavni element je jedan fleksibilni pristup i to će poboljšati upravljanje i bolju učinkovitost provedbe novog fonda. Postavljen je i sustav praćenja i evaluacije, a modeli upravljanja su manje više jednaki sustav zajedničkog upravljanja i sustav neizravnog upravljanja, a uspostavljen je sustav neizravnog upravljanja. To će omogućiti e, komisiji da se proračunom, se provedbom proračuna bave i ostala tijela, dakle nacionalna tijela i tako dalje. Tako da sustav upravljanja e, je pojednostavljen. Zatim postoje određena područja fonda koja će se regulirati E, aktima, delegiranim ili provedbenim aktima. I tu valja posvetiti pozornost također, budući da se to e, dotiče vrlo važnih tema, a to je na primjer okvir za praćenje i evaluaciju, zatim postupci za obustavu plaćanja ili neki uvjeti za određene specifične mjere koji će se rješavati na ovakav delegirani način. A sada prelazimo na kratku usporedbu sadašnjeg i budućeg fonda. Na ovom grafu, grafikonu vidite kako dakle, smo sada imali šest prioriteta, a sada ćemo imati četiri. To ne znači da ćemo smanjiti broj e, prioriteta, već da ćemo ih e, grupirati. I dakle, u ova četiri prioriteta će zapravo biti uključeni svih šest prioriteta iz prethodnog fonda. Zatim e, u sadašnjem e, fondu imamo 17 specifičnih ciljeva, sada će, zapravo za budući se predviđa 16. Od e, šest neprihvatljivih mjera prelazimo na 11. Zatim sustave rezerve ćemo imati dakle 5, prije ih je bilo 11. A, dakle, mjere koje se postupno ukidaju, ranije ih je bilo dvije, a sada nema ni jedne. U toj komparativnoj analizi najbitnije je istaknuti promjenu perspektive. Dakle, nećemo više imati katalog prihvatljivih mjera, već ćemo imati e, jedno osnovno načelo. Ako nije neprihvatljiva, znači da se može financirati. To znači da ćemo pojednostavniti e, provedbu i povećati e, fleksibilnost kad je riječ o provedbi i upravljanju tim novim programom. Ako je, e, dakle, nešto nije uključeno na popis neprihvatljivih mjera u članku 13 novog fonda, to znači da će se ta mjera e, moći financirati, biti će prihvatljiva za financiranje. Stoga nećemo morati koristiti onaj dugačak popis i katalog koji može izazvati jako puno problema kad je riječ o tumačenju toga što se može e, financirati ili ne. Sadašnje neprihvatljive mjere se ne razlikuju od onoga što je predveđeno u MFFF-u, a promjene su značajne u proračunu. Znate da je došlo do smanjenja proračuna, a aspekt na koji se moramo najviše usredotočiti se ne odnosi, dakle, se ne odnosi najviše na tih 4%, a to je ono što je vezano uz mm, izlazak Europske, e, Ujedinjene kraljevine iz Europske unije, već Dakle, ovdje ne govorimo samo o e, količini novaca koja je dodijeljena, već o tome kako je to e, raspodijeljeno. Tako da vidimo da zajedničko upravljanje pada sa 89% u sadašnjem fondu na 86% u novom prijedlogu. A moramo voditi računa da već i sada mjere koje spadaju pod zajedničko upravljanje, da će ih sada biti više. Zatim zajedničko upravljanje je povećano i za komisiju na 13%. Sustav tehničke pomoći je ostaje, a tehnička pomoć za izravno upravljanje također malo raste. E sada, vodeći računa o tome da će novi fond podrazumijevati veći broj zadataka i veći broj mjera, u okviru zajedničkog upravljanja. To bi trebalo e, ponovno razmotriti. Zatim, e, još jedna stvar koja se mijenja je maksimalni iznos sufinanciranja, što bi moglo smanjiti atraktivnost fonda za moguće korisnike. I sada na ovoj tablici vidimo da ako se mijenjaju te stope sufinanciranja, za neke mjere, smanjuju se te stope sufinanciranja za neke mjere koje bi mogle biti jako bitne, a postoje i određene mjere za zajedničke interese. To je do sada funkcioniralo zato što je omogućilo da se da različiti savezi ili cehovi ribara ili organizacije ribara predlažu zajedničke mjere a to onda potiče e, i teritorijalnu koheziju. Isto tako raste e, e, postotak za mali obalni ribolov i to mislim da je stvarno važno, ali i drugo, ali i druge mjere poput recimo suradnja i lokalni razvoj u sadašnjem fondu je to bilo dakle od 50 do 100%, ovisno o prijedlogu, a sada će za sve vrijediti e, stopa od 75%. Sustavi e, za slanje informacija, izvještavanje i praćanje od strane zemalja članica. E, želi se postići veća fleksibilnost, no količina izvještaja koja se mora slati je e, dakle učestalija, dakle to je više izvještaja, ali i povećat će se i broj informacija koje će se tražiti od zemalja članica. Tako da bojim se da će se na taj način samo povećati e, birokracija. Što se tiče programiranja, fokus je stavljen na karakteristike najudaljenijih regija. Zemlje članice moraju pripremiti akcijski plan za te regije i važno je istaknuti podrška koja se pruža malom obalnom ribolovu te e, dakle istaknuti sve prednosti i nedostatke zajedničke ribarstvene politike Dakle, na ovoj tablici vidite da sve politike, mjere koje su vezane uz politiku, dakle kontrolu, nadzor, suradnja sa obalnom e, stražom u okviru integrirane pomorske politike, sve će to imati veliki učinak na proračune zemalja članica. A sve ono što je povezane sa sektorskim mjerama, dakle ribolov, e, akvakultura, stavljanje na tržište, tu se mogu Dakle, tu u takvim e, mjerama se, je to dosta komplicirano i to bi moglo smanjiti atraktivnost e, i korištenje fonda. Zatim, program je pojednostavljen i to će omogućiti veću fleksibilnost, no s druge strane pravna nesigurnost i još uvijek predstavlja problem za neke e, aspekte. I to neće smanjiti niti administraciju, niti svakodnevne troškove zemalja članica. na primjer kad je riječ o, svih izvještaja koje se traže od zemalja članice. Zatim postoje određene opasnosti kad je riječ o provedbi, recimo kad je riječ o donošenju provedbenih programa, zemlje članice su te koje sada moraju e, definirati svoje prioritete. Zatim voditi računa o sadašnjim pravilima EMF-a i voditi računa o različitim politikama, dakle integrirane pomorske politike ribarstva, plavog gospodarstva, e, a pritom ne smije se smetnuti suma da je ovaj fond prvenstveno usmjeren na ribarstvo. Nažalost, mogla bi se i pogoršati provedba u zemljama članicama zbog toga što proračun kojim ostaje će se morati utrošiti na više aktivnosti. To također možda neće dobro funkcionirati. Zatim, e, predviđa se i jedna stopa financiranja za zemlje članice, dakle na 0,5%, a ranije je bio na 1 ili 1,5%, te skraćivanje razdoblja za efektivna plaćanja. To je dakle pravilo plus 3 koje se odgađa na dvije godine. Zapravo koje pada sa 3 na dvije godine a financijska podrška koja je mm, dostupna bi mogla e, ugroziti korištenje sredstava od strane različitih sektora. Stupanj e, sufinanciranja nije baš atraktivan. Nema poticaja za zajedničke projekte, a zatim je i taj problem financijskih instrumenata jest što postoji jedan jedini instrument za akvakulturu ili za preradu, to je također nešto što bi moglo predstavljati opasnost. Nakon što smo analizirali sadašnji fond, analizirali prednosti i snage, te analizirali novi prijedlog, te vodeći računa dakle, i o budućim izazovima za novi fond, E, osmislili smo čitav niz preporuka. Dakle, osam za tekst e, zakonodavnog prijedloga, četiri za delegirane i provedbene aktove, jednu za zemlje članice i 11 se odnosi na područja za podršku i za specifične mjere. Što se tiče e, preporuka koje se odnose na tekst zakonodavnog prijedloga, se one su sljedeće. Dakle, načelo prihvatljivosti da sve ono što nije neprihvatljivo se može financirati, to bi trebalo biti jasno sročeno u e, tekstu kako bi se izbjegla e, pravna nesigurnost. Zatim, e, udio proračuna koji spada pod zajedničko upravljanje mora ostati na jednakoj razini kao i sada. I to vodit će računa o sve ovo što sam do sada rekla, a to je dakle više zadataka za zemlje članice. Zatim, treba odustati od obveza kad je riječ o financijskim instrumentima ako recimo nisu atraktivne i to pogotovo za male, e, mala poduzeća. I trebalo bi razmisliti o mogućem produljenju e, operativnih programa koji dobro funkcioniraju. Stoga bi trebalo e, napraviti analizu prednosti svih tih operativnih programa i vidjeti što bi od toga valjalo zadržati i što dobro funkcionira kako bi se smanjilo, mm, skratilo vrijeme čekanja na isplate iz tog fonda. Politike koje se odnose na delegirane i provedbene e, aktove, dakle izmjena operativnih programa mora biti brži i valja voditi računa o e, pojednostavljenju postupaka javnog natječanja i to u slučajevima kad e, se zna da će biti samo jedan mogući korisnik. To je recimo u slučaju prikupljanja podataka u Španjolskoj to je uvijek e, Španjolski institut za oceanografiju koji prikuplja podatke, ali svejedno uvijek mora proći kroz vrlo složeni e, proces. A što se tiče delegiranih akata, tu bi također trebalo pojednostavniti sve te postupke kako ne bi bili previše prespriktivni. I e, što se tiče preporuke za zemlje članice, ako se želi osigurati pravna sigurnost, Savjetuje se zemljama članicama da razviju, e, da pripreme regulatorne okvire, da to onda provjere sa komisijom kako bi od samoga e, početka izbjegli e, probleme u programskom razdoblju. Zatim preporuke koje se odnose na područja podrške i specifične mjere. Ovdje danas želimo reći dakle, da netržišne mjere koje su u skladu sa zahtjevima i koje očito imaju učinak na konkurentnost, to su na primjer e, podrška provedbi obveze istovara. Dakle, takve bi mjere trebale imati sufinanciranje od 100%. Zatim, sve ono što je povezano sa ribarskim proizvodima i e, lancom, proizvodnim lancom, tu se dakle moraju pokriti svi troškovi. Danas se to sve više smanjuje i to posebice za ribarstvo. A ovdje bismo stvarno trebali osigurati jedan dobar dio sredstava upravo za to. Zatim kad je reč Isto tako bi se trebalo e, potaknuti razvoj e, pilot projekata koji će biti prilagođeni e, ribarstvu pojedinih zemalja članica i prilagođeni potrebama flote. Zatim, još jedna od preporuka je da oni klubovi, zapravo one grupe koje dobro funkcioniraju, da se održe i za sljedeće programsko razdoblje, naravno nakon revizije komisije. Zatim, plavi rast, to je dakle jedna strategija koja će imati vrlo važnu ulogu u sljedećem fondu i predstavlja će jedan od prioriteta. No taj bi program trebao biti bolje povezan sa razvojem u skladu sa potrebama ribarskih zajednica. Dakle, treba znati da na koji način rezultati dakle ribarstva i prirode mogu potaknuti razvoj novih aktivnosti unutar plavog gospodarstva. I na kraju savjetuje se revidirati definiciju malog obalnog e, dakle da se definira gornja granica između 12 i 15 metara, da se to odluči zajedno sa zemljama članicama, zapravo da one donesu tu odluku u svojim operativnim programima u skladu sa značekama njihovih floti. A zatim režimi za nadoknadu u e, najudaljenijim regijama. Dakle, tu treba pojednostavniti postupak kako bi se smanjila, e, smanjilo administrativno opterećenje. I na kraju preporuke za članove odbora za ribarstvo. Vi sada radite na vašim prijedlozima, na vašim e, amandmanima. Mm, ja vas molim da sve to ne bude previše preskriptivno, da ne, može, ne bude previše složeno i da se sve to može dobro analizirati. Molim vas da vodite računa da koristite kriterije da se analiziraju amandmani, da se pojednostavni sadašnji zakonodavni okvir, da se pojednostavni postupak za odobravanje ovog fonda. Nastojite skratiti rokove koji će za to biti potrebni. E, vodite računa o ovim razlikama koje smo identificirali između sadašnjeg fonda i budućeg i učiniti sve kako bi se fond lakše provodio. Naprimjer, u Europskom parlamentu će se raditi na reviziji e, uredbe za zajedničke e, odredbe i mislim da bi bilo dobro zadržati sustav e, sufinanciranja na 1%, na 1 i da se pravilo od n-1 na 2 stavi na na minus 1. Isto tako, ovaj odbor i tehnički, e, vaše tehničko osoblje smatram da bi trebalo surađivati sa svima koji tu mogu pomoći. Hvala vam. Muchas gracias, senjora Čapela. Herzlichen Dank. Najprej hvala vama, gospođo Čapela. Dakle, kao što je najavljeno, prelazimo na pitanja i odgovore. Naše dvije stručnjakinje ostaće na raspolaganju za pitanja. Dakle, imam popisu prvi je kolega Doš. Hvala predsjedavajući. Dame i gospodo, dopustite najprije prije glasanja u veljači da izrazim zahvalnost kolegama Gabrielu Matu. Ja sam uložio dosta amandmana, više od stotinu njih i samo jedan on nije podržao od svih tih amandmana, tako da koristim ovu prigodu da lobiram malo za svoje amandmane i da se obratim stručnjacima. Želim, želio bih naglasiti da studija koja je na 3. siječnja pokazuje da su se prihodi udvostručili 2016. Zaposlenost u sektoru akvakulture e, je povećan u odnosu na 2014. tako da je to hvale vrijedno, vrijedan uspjeh. I privlačim još pozornost na to da akvakultura ima veliki potencijal za stvaranje radnih mjesta za građane koji žive u ruralnim područjima, osobito za e, morske i slatkovodne ribare koji su se morali odreći ribarstva zbog mjera štednje. Za njih akvakultura može predstavljati dobro rješenje, stoga moramo podržati i promovirati i morsku i slatkovodnu akvakulturu. Pozdravljam činjenicu da izvjestitelji i kolege žele stvoriti zasebna poglavlja za pravila i uređivanje e, ovog, ove vrste ribarstva u okviru MFF-a. Ja bih e, želio ostvariti da ostvarimo isto i u europskom proračunu. Tako da vas molim da promoviramo zaseban proračun za akvakulturu i želio bih se postarati da financijski resursi morske i slatkovodne akvakulture ne budu sasječeni u buduće želim za to vašu podršku. A što se tiče stručnjaka, što bi preporučili naši stručnjaci na koji način najbolje promovirati takva kulturu u buduće? Predsjedniče, hvala na pozornosti. Herzlichen Dank, Kollege Als nächster... Hvala vam, gospodine Erdoš. Sada gospodin Milan Mon. Eh, muchas gracias y gracias lugar las Hvala vam. Hvala i našim izvjestiteljicama, pardon, gošćama. Hvala jako puno i organizaciji eh, CEMAR koju predstavlja gospođa Baljesteres te i eh, Talenskom institutu Kogea koje nažalost danas nismo uspjeli čuti. Drago mi je da eh, je ovaj parlament naručio ove studije, ovo je stvarno važno, zato što se još jednom ističe koliko se loše koristi ovaj fond, a to je tema koja nas brine u proteklih nekoliko godina, otkako je i gospodin Mato počeo raditi na izvještaju za novi fond. Znali smo dakle za taj nizak stupanj provedbe. Isto tako znali smo da je odobravanje operativnih programa u zemljama članicama da se s tim odobravanjem kasnilo. A to je i jedan od najvažnijih razloga zbog loše iskorištenosti fonda. Ako sam dobro shvatio, u Finskoj i u Danskoj dakle to su zemlje koje su na vrijeme e, usvojile operativne programe i na kraju zapravo imaju najbolju iskorištenost e, fonda. U drugim zemljama je provedba bila zapravo i razumna. Što vi mislite o tome? A drugo, 2018. su e, brojke o provedbi ipak skočile. Možete li nam reći nešto više i o tome? A ja bih još istaknuo da je administrativna, to jest zakonodavna složenost vr, veliki problem kad je riječ o provedbi e, fonde. Zatim činjenica da kad je nešto nejasno u europskim pravima, zemlje članice su onda pak morale pripremati novo zakonodavstvo i sve je to dovelo do brojnih poteškoća u provedbi fonda. Zatim i kriteriji za prihvatljivost su bili previše složeni i previše e, teški, a mene je pogotovo zainteresiralo to što je e, provedba fonda za pojedince mnogo skuplja od e, ostalih e, fondova. I na kraju želim još jednom čestitati gospođi Čapeli, gospođi Baljesteros na ovome poslu. Mislim da zahvaljujući ovom, e, e, ovim radovima možemo pripremiti još bolji izvještaj. Izvještaj na kojem radi gospodin e, Mato. A i komisiji će ova studija biti vrlo korisna. Ne samo zbog toga što se događalo u prošlosti, već i zbog onoga što pripremamo u za budućnost, budući da se sada radi na uredbi za novi fond. Hvala vam još jednom.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 Želim se nadovezati na ono što je prethodni govornik rekao o akvakulturi. Prema novom postupku uh, gospodina Mato, akvakultura ima svoje zasebno poglavlje i tome se pristupa na jako ozbiljan način. I htio bih reći par stvari o MFF, o fondu. Znamo da MFF ima tri važna cilja. Kao prvo održiv razvoj, ribarstvo i akvakulturu, te industriju u ribarstvu. I tu je i zaštita pomorskog ekosustava, biološka raznolikost Što se tiče priobalnog, e, malog priobalnog e, ribolova, donekle sam nesiguran kako to stoji u okviru MFF-a, jer e, sredstva tome koja su tome namijenjena smanjena su za 4%. Imamo više ciljeva, a manje resursa, tako da je teško provesti te ciljeve i to su pokazala, pokazale obje govornice rekle su da e, su zabilježena velika kašnjenja, da zemlje ne koriste dovoljno fondove, da su kriteriji korištenja fondova jako strogi i da je postalo nepraktično, odnosno da je jako nepraktično posezati za tim sredstvima. I u buduće bi moglo doći do rezanja sredstava za taj onda to bi moglo biti jako negativno. Još jedna negativna stvar je ta da sredstva za Europsku komisiju rastu sa 11 na 14% i zajedničko upravljanje se sve više zanemaruje. To je još jedna negativna stvar. Dakle, evo, ja imam za reći sljedeće. Priobalni ribolov treba jasno postati prioritetom. Mislim, to ipak predstavlja 50% flote. Dakle, imam dojam da ono što se kaže u izvješću o fondu, o MFF-u, možda nema toliko smisla jer ne govori da je priobalni ribolov prioritet tu se kaže da ribarice ne moraju biti od 12 već 24 metra. Mislim da su to jako negativni stavovi. Priobalni ribolov jednostavno treba biti jasno naznačen kao prioritet, a ovo što ja ovdje vidim je suprotno tome. Ovo nije baš e, e, pristup e, blago naklonjen, naklonjen e, ribarstvu. Dakle, ovdje administrativne prepreke postaju sve veće i veće, a kriterij bi trebao biti jednostavan. Trebala bi postojati apsolutna transparentnost kako bi svako mogao razumjeti kriterije a moraju, morale bi postojati neke prepreke za ilegalni ribolov. Dakle, tu imamo tu bismo imali situaciju gdje bi se moglo iskoristiti stotinu posto sredstava u, sufinanciranju, a sada imamo samo 75%. I pa riječ je o Baltičkom moru. Naravno, Poljska leži na Baltičkom moru i jako sam zabrinut e, zbog toga što Baltičko more izumire zbog industrijskog ribolova i zbog zagrijavanja Baltičkog mora, zbog klimatskih promjena Tako da bakalar izumire na Baltičkom moru i ne možemo ga skoro nikako naći. Tako da tu postoji određena interakcija između prehrambenog lanca, haringe, bakalara. Pa- I papaline. Dakle, što se događa u okviru ovog novog eh, fonda MFF-a? To je jako zabrinjavajuće po mom mišljenju. Doista ovo glasanje koje ćemo imati u veljači nisam jako optimističan po tom pitanju. Dakle, trebamo vidjeti da li nam treba novo ribarstvo, obnoviti ribarstvo i pa i akvakulturu. A ovdje se hoće zaštiti ekosustav. Da li je to naš primarni cilj? Dakle, trebamo naći neku ravnotežu tome svemu i ono što dr. Balestero kaže o onih 100% stope financiranja ribarske opreme, to je dobar pristup, tako treba raditi, jer kada se tako radilo 2017. jako su dobro stvari funkcionirale, barem u Poljskoj. Imali smo pet poduzeća koja su sudjelovala u programu i 170 tona e, talga, odnosno otpada je izvučeno iz mora, što je imalo ogroman pozitivan utjecaj na zaštitu ekosustava i trebamo nastaviti tim putem. Tako da mi se čini da proračun za razdoblje od 21. do je strahovito mal, nedostatan. i ne mogu shvatiti kako to da se taj proračun smanjuje za 4%, a ne povećava. A mi umjesto da pojednostavljujemo pristup tim fondovima, e, što više postavljamo nove uvjete. Dakle, ja još jednom apeliram. Dakle, priobalni ribolov koji je obiteljski, mali ribolov i mora postati apsolutni prioritet e, jer to je okosnica ribarstva, to su naše tradicije, to je ono na čemu počiva naše društvo i to ne smijemo smetnuti suma, to mora biti prioritet. A ne možemo reći da je stvarno prioritet ako ga se ne vidi u proračunu, u novom proračunu. Tako da doista vas pozivam sve da razmislimo još jednom o tom pitanju. Hvala. Hvala. Čuli smo vaše argumente, hvala vam. Gospodin Serao Santoš, izvolite. Hvala predsjedavajući. Jako mi je drago što imamo priliku razgovarati o ovoj studiji. Želim čestitati govornicama koje smo upravo saslušali jer mislim da su njihova izlaganja bila sjajna. One su iznijele jako kritičnu analizu postojeće situacije, ali isto tako su nam ponudile pozitivna rješenja, odnosno prijedloge za postupanje u okviru budućeg MFF-a. Ja sam doista to pažljivo saslušao i nadam se da će i kolege to uzeti u obzir. Mislim da je MFF jako važan financijski instrument. Pogledajmo što je tu na stolu čime raspolažem Ne mislim da se ovdje radi o lošem prijedlogu, ali naravno postoji mogućnost za poboljšanje. No, jedna stvar koju nisam čuo ili koju sam previdio u, možda u izlaganjima ili koja možda se nalazi u izvješću, ali želio bih čuti nešto o tome. Dakle, i postoji jedna točka u MFF-u koja je od ključnog značaja, e, barem se o tome puno raspravlja na odboru PEŠ, a to je smanjenje postotka izravnog financiranja od strane Europske komisije. Ja se suprostavljam bilo kakvom smanjenju tog udjela. Mislim da to treba biti barem ono na istoj razini kao što to predlaže komisija. vi o tome niste govorili u svojim izlaganjima, sad možda, možda vas nisam slušao na, na trenutak, ali evo. U svakom slučaju, slažem se sa vašom inicijativom da se pojednostavi postupak za najudaljenija područja, no htio bih isto tako čuti vaše mišljenje o postupanju prema e, najudaljenim područjima, odnosno prema četiri najudaljenija područja za koje predlažete da ih se uzme kao jednu cjelinu i da se postaramo za to da fondovi za najudaljenija područja budu e, slična kao i u okviru fonda POSEI. I obzor 2020 i obzor Europa, spomenuli ste te projekte. Rekli ste da fondovi za biotehnologiju, hranu, e, morsku hranu, to ste spomenuli, ali želim vas podsjetiti da ima čitav jedan aspekt koji se bavi prirodnim resursima. Znam da poljoprivreda troši većinu tih sredstava, imaju bolji pristup fondovima, usprkos tome što je prijedlog komisije dobar, kao što rekoh, no u prijedlogu se spominju više navrata mora, oceane, e, hranu iz mora i stanje morskih resursa, tehnološki ribolova, poljoprivreda, sve to je uključeno. No, ja bih htio čuti vaše mišljenje o tome svemu. deke que šta frižilizada u u Htio bih čuti vaše mišljenje jer mislim da je da su inicijative komisije razvodnjene donekle jer kada straže sredstva u, za istraživanje u obzoru uh, Horizon Europe uh, tu stvar malo kompliciraju izgleda, no evo, ipak imajući sve na umu, e, želim vam zahvaliti još jednom na vašim izlaganjima. To je bila jako jasna analiza situacije. Predlo, iznijeli ste jasne prijedloge, sugestije. Sve što ste rekli bilo je jako jasno. Ponekad imamo govornike koji su malo konfuzni, ali u svakom slučaju ovo izlaganje bilo jako dobro. Hvala gospodine Sera Santoš. Sada Ulrike, izvolite. hvala najljepša. Želim mi zahvaliti našim stručnjakinjama. E, da, jasno je rečeno da države članice ne mogu koristiti sredstva na adekvatan način i e, na kraju svega tu su ribari ti koji su prevareni sve u svemu. I kada vidimo što se radi sa zajedničkom ribarstvom politikom, ako stvarno hoćemo nešto napraviti, onda trebamo tim ljudima dati instrumente koje mogu koristiti. Dakle, ovo je sumanuta situacija. Evo, sada ćemo, ima, imat ćemo smanjen proračun. Naravno, to ima važnu ulogu. Dakle, poseže se za tim argumentom koji se često čuje. Naime, kaže se da fond se ne koristi u potpunosti. Pa trebalo bi se postaviti pitanje zašto je tome tako? Pa zato što stvari su više komplicirane jednostavno, dakle to možemo samo još jednom istaknuti. Dakle, ono što se meni doista sviđa u ovom novom prijedlogu komisije jest da sve ono što nije dopušteno, što nije zabranjeno je dopušteno. A to naravno znači da možemo očekivati e, dodatnu kreativnost e, strane ribara i država članica, te da bi oni mogli iskoristiti malo bolje te fondove, što ne treba značiti da to trebaju biti kompleksne ideje, već jednostavno kreativne. E sad, mislim da je važno da imamo e, što smo dobili i ove ideje koje trebamo koristiti na pregovorima. Istina je da su pregovori već dosta podmakli, dakle skoro smo došli do trijaloga, tako da će sada biti dosta teško unositi nove stvari, ali nadam se da su kolege dobro saslušali što su stručnjakinje imale za reći, te da će e, to biti uzeto u obzir. No, postoji jedna stvar na, po kojem, postoji nešto po kojem pitanju želim biti jasna. Dakle, istina je da možemo puno toga napraviti, ali ako informacije ne izlaze iz ovih prostorija, onda sve to ne služi Bog zna čemu. Jer ljudi na terenu apsolutno nisu upoznati sa mogućnostima kojima raspolažu i zato se obraćam državama članicama to redovno i treba redovno organizirati sa ribarima, prerađivačima, sa sektorom ribarstva, organizirati informativne sastanke i stalno im objašnjavati koje su mogućnosti, koji su fondovi na njihovom raspolaganju. Dakle, to je doista jako važno i to treba stalno ponavljati. U svakom slučaju, hvala još jednom na svim informacijama. Najviše hvala Ulrike Rodust. Ne, gospođa Tomašić se javlja. Izvolite. Imate riječ. oba dvijema gospođama. Dakle, e, primijetila sam ovdje da najnovije države članice povlače novac puno manje ili skoro nikako. spomenuli ste da treba pojednostaviti postupak pa neke države članice zapravo nakon postupka uh, u Europskoj komisiji države članice imaju još zamršeniji postupak pa me zanima kako možete animirati uh, i države članice da pojednostave taj postupak i da bolje surađuju sa ribarima i svima onima koji se bave ribarskom industrijom. Dakle, kako ljude puno bolje informirati, pogotovo ako države članice to jednostavno ne rade ili ne žele raditi. Hvala lijepo. <clears throat> Herzlichen Dank, Frau Kollegin äh, Najljepša hvala, gospođo Tomašić. Da li su se očitovali svi oni koji su htjeli? Dobro, ako jesu, onda samo ja želim reći. Dakle, e, u veljači ćemo imati prvo čitanje MFF-a, a to treba biti zaključeno na drugom čitanju, to jest u novom sazivu. Tada će biti zaključen rad na novom MFF-u i tada će to tek moći stupiti na snagu, tako da ćemo imati mogućnost e, unijeti nove amandmane. Želim još jednom zahvaliti našim stručnjakinjama, doista, iskreno. A sada vas molim da odgovorite na postavljena pitanja. No, evo, ja želim reći par stvari. Dakle, stanje zadnjih 20 godina, stanje e MFF-a, dakle, ako vidimo kriterije za korištenje i mm, sredstava iz fonda i ako ih poredimo i vidimo kako se stvari postale komplicirane. Dakle, prije smo imali tri strance kriterija, a sada ih ima 30 ili više. Naravno, sve to jako zbunjujuće i predstavlja ogromnu frustraciju za ljude iz priobalnog ribolova, malog ribolova. Dakle, to trebamo imati na umu kada gledamo kojim smjerom idemo. Revizorski sud to također analizira i postoje velike brige da E, kod ljudi koji traže sredstva iz fonda da će morati refundirati ta sredstva ako ne budu u potpunosti ispoštovali svako slovo. I jednom kada se podnese zahtjev, ljudi dolaze u situaciju da si kažu pa ja si to ne mogu priuštiti. A ako hoće napraviti, kupiti novu mrežu ili malo modernizirati nešto u svojoj opremi, jednostavno si ih je previše strah i kažu si da, ne, da se ne smiju izlagati takvim opasnostima, da moraju vraćati ta sredstva. Dakle, moramo vidjeti kada se radi o malom priobalnom ribolovu, kada se radi o, o, pojedincima ili obiteljima, e, onda si ljudi kažu, ma neću se ja zamarati s tim i neću se izlagati toj opasnosti, opasnost da moram vraćati ta sredstva ako ne zadovoljim sve kriterije. Dakle, moramo vidjeti da li se tu može nešto poduzeti. Imamo jako malo vremena za to i puno stvari ovdje bilo spomenuto, ali pojednostavljenje je ono što je najvažnije ovdje. I nećemo govoriti ovdje o drugim nekim strukturnim fondovima, o obzoru 2020, e, o otisku ugljičnog dioksida i svim tim stvarima koje jako usložnjavaju sve. Ključna riječ je pojednostavljenje. No evo, sada E, predajem riječ ponovno našim e, stručnjacima, doktoricama Balistero i Čabel. Dakle, izvolite, ne znam koja će od vas započeti. Eh, Hvala vam na pitanja. Osvrnut ću se na ono što ste pitali o akvakulturi te na koji način možemo popraviti financiranje akvakulture. Jedan od aspekta koje se istaknuli i koji je jako važan jest da prijedlog novog fonda predviđa korištenje e, financijskih instrumenata namijenjenih upravo akvakulturi. Mala poduzeća u sektoru akvakulture nisu naviknuta, e, na korištenje ovih instrumenata. I to je proizašlo iz analiza mm, rada na terenu stoga ih treba potaknuti da počnu koristiti. To znači da treba, to jest ako se ograniče sredstva za akvakulturu, bojim se da će se na taj način e, još smanjiti ta ulaganja, a trebali bismo poticati razvoj akvakulturne. Zato što velike tvrtke su e, naviknute na korištenje sredstva iz Europske unije i neće koristiti e, sredstva iz ovog fonda, a mala poduzeća koja to trebaju. Ako to bude komplicirano, neće to moći učiniti. Komisija sad radi i na pojednostavljenju tih postupaka kako bi se dakle e, pojednostavnilo korištenje tih fondova i kako bi se i razvila svijest o tome da ta sredstva uopće i postoje. Hvala vam. Eh, Hvala vam. Što se tiče pitanja Miljana Mona o tome u, se u kojim se zemljama najučinkovitije koriste fondovi, nismo imali dovoljno vremena da sve analiziramo, ali stvarno postoje jako puno zemalja iz kojih možemo puno naučiti. Recimo Irska ima vrlo interesantan sustav koji je, davao, koji je dao vrlo pozitivne rezultate. Zatim Malta Dakle, svaka zemlja koristi ono što im najbolje odgovara kako bi se postigla što bolja e, iskoristivost sredstava i ostvarili ciljevi. Što se tiče konkretnih brojki u 2018. E, postavili smo pitanje nadležnim tijelima u zemljama članicama kakva je situacija i daću vam vrlo konkretan podatak za Španjolsku. Na primjer, da postupno ukidanje flote 2017. nije bilo nikakvih mjera. U rujnu 2018 je realizirano 114 e, operacija za oko 10 milijuna eura. Stoga vidite da je skok stvarno značajan. I želimo istaknuti da ovi podaci su do kraja 2017. ali u studiji se vodi računa i da 2018. je e, skok e, u provedbi brojnih mjera bio stvarno doista značajan. U osmišljavanju, mjera za osmišljavanju ne, ali u ovima da. Stvarno je došlo do velikog napretka. pasando a, a, las preguntas del señor sada da odgovorimo na pitanje gospodina Sera Santosa. E, hvala vam najljepša na ljubaznim e, riječima koje ste nam uputili. Ja ću se osvrnuti sada na obzor 2020. te na proračun za e, sektor ribarstva. Istina je da AgriFood, klaster AgriFood, da se financiraju mjere za ribarstvo, a sada i za poljoprivredu. Nedavno su odobreni vrlo značajni projekti za razvoj poljoprivrede za razvoj, pardon, akvakulture u Europi i to pogotovo na Atlantskom oceanu. a dakle e, novi obzor 2020. se e, koncentrira više na poljoprivredu nego na e, ribarstvo. I to nam je problem i teško je pronaći sredstva koja su namijenjena isključivo temama vezanim uz ribarstvo. Najviše je tu problema za malo obalno ribarstvo jer taj sektor će pronaći svoj prostor jedino u Europskom fondu za ribarstvo. En a la pregunta sobre las eh, regiones... Eh, a što se tiče pitanja o najudaljenijim eh, regijama te o provedbi primjerenih instrumenata, imamo iskustvo iz poljoprivrede, znamo da posej dobro funkcionira, i vidjet ćete u izvještaju smo ponudili i neke alternative. No istina je da danas nismo imali dovoljno vremena da i to analiziramo. Stoga se mi zagovaramo dakle jednu srednju varijantu, dakle da pojednostavnimo ovo što već imamo. Dakle da imamo plan za E, naknade za 12.000 računa. I to je nešto što je potpuno, ne može se time upravljati, a to ne donosi nikakvu dodanu vrijednost ni e, korisnicima, ni državnim, e, državama članicama, ni komisiji, a stvara goleme birokratske zadatke. Tako da treba naći neku alternativu. Zatim, drugi zastupnici su također spomenuli da se fond nije iskoristio dobro, no to ne znači da on nije potreban. Treba to promovirati i mm, među ribarima, no to funkcionira dvosmjerno. Mi smo u naše preporuke uključili mjere koje su usmjerene na e, poboljšanje komunikacije i prema e, ribarima, ali e, od njih se najčešće čuje, od njih najčešće čujemo odgovor da ono što je nama potrebno to se ne pokriva iz, fonde, iz fonda. A što se tiče kreativnosti, pozivamo zemlje članice da iskoriste operativne programe kako bi definirali svoje prioritete. Zato što je program, dakle jedna zaštita, no svaka zemlja članica mora uh, to prilagoditi vlastitim, uh, vlastitom stvarnost, stvarnosti. So, herzlichen Dank unseren beiden Expertinnen. Najljepša hvala objema stručnjakinjama. Hvala vam doktorice Valistero, doktorice Šapela. Hvala i svim kolegama na postavljenim pitanjima. Mislim da sada možemo zaključiti ovu radionicu i prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. A, tu se radi o točki 14. o kontroli ribarstva. Izabel Toma je izvjestiteljica. izvješće već jednom predstavljeno. Komisija je predstavila prijedlog. Izabel je predstavila svoje izvješće. Rokovi su određeni. Ovaj ovo zakonodavno izvješće e, su izradili e, zastupnici iz redova SID-a. Sada će izvjestiteljica uzeti riječ. Izabel Toma, izvolite, imate riječ. Najpša hvala. Želim najprije zahvaliti odbor za ribarstvo što mi je dao što me zadužio da radim na ovom delikatnom dosijelu. Naravno, tu je i tajništvo i moji suradnici. Svima se zahvaljujem i nadam se da ćemo imati plodnu raspravu s kolegama. U svakom slučaju, spremna sam e, sa zadovoljstvom e, surađivati s kolegama iz odbora za ribarstvo. Dakle, podsjećam ova Ovdje se radi uslijed e, izvješća na vlastnu inicijativu usvojenom 2016. E, od strane parlamenta, ja sam tada već bila izvjestiteljica, dakle tu smo imali dva glavna cilja, prvi cilj pojednostavljenje i usklađivanje. Dakle, evo sačekat ćemo trenutak e, da ljudi izađu. Iako možemo žaliti što je ovaj prijedlog komisije dosta kasno došao je mm, predstavlja poteškoću ukoliko želimo usvojiti izvješće prije kraja ovog saziva, no ipak e, smo si zadali cilj da pokušamo usvojiti ovo e, pokušamo završiti prvo čitanje u parlamentu prije kraja ovog saziva. Barem je to cilj evo, koji vam predlažem da si zadamo. Dakle, kao što rekao, bile su tu dvije okosnice. Prva pojednostavljenje, druga usklađenje, usklađivanje. I posjećam što je, je izglasano na plenarnoj 2016. Dakle, parlament e, se slaže s idejom pojednostavljenja i prvenstveno s idejom da se bolje primjenjuju pravila među državama članicama i e, da se organizira bolja usklađenost. Što se tiče te usklađenosti, odnosno harmonizacije. Tu postoje neki važni prijedlozi komisije koje smo još ojačali glede regularnosti, frekventnosti, trajanja i e, postupka, općenito postupka kontrole. Ukinuli smo također i mogućnost, e, odnosno opcije koje su imale na raspolaganju države članice glede usvajanja nacionalnih pravila Također smo nastojali uskladiti što komisija nije bila predvidjela izvorno, dakle pokušali smo uskladiti perimetar, to jest da se sve kontrole mogu izvršiti od mora do tanjura, kako se to kaže, dakle i u veleprodaji, i u restoranima, i prijevozu. Dakle, također smo sugerirali, predložili digitalizaciju e, inspek, izvješća, inspekcijskih izvješća i to sugerirali smo također korištenje jedinstvenog obrazca kako bi sve to moglo biti kontrolirano i da se provjere rezultati tih kontrola. A što se tiče harmonizacije sustava nadzora, pa evo kad govorimo o tome, tu se misli i na harmonizaciju rada nadzornih tijela a to bi bilo moguće dakle dodatnom obukom e, unutar agencije za nadzor ribarstva možda ću evo i ja unijeti jedan e, amandman e, s tim u vezi, no razgovarat ćemo o tome na sastanku izvjestelja u Sjeni. Dakle, postoje tu brojne stvari o kojima razgovaramo s izvjesteljima u Sjeni. Tu je usklađivanje po pitanju rekreativnog ribolova. Sad, druga druga okusnica, dakle pojednostavljenje, dakle odnosno između pojednostavljenja i harmonizacije ovdje predlažemo dakle da imamo jedinstvene obrazce za države članice za izjavu iskrcaja, gubljenje ribolovnog materijala i e, na taj način stvari će biti puno jednostavnije i jednostavnije će to biti sve evidentirati. Zatim tu je ideja u smislu pojednostavljenja da e, obvezujuća mjer, e, obvezujuća pravila za ribare budu jednostavna. Dakle, nije cilj da ih se sankcionira, da ne znaju zašto je do toga došlo. Dakle, cilj je ipak da ribari znaju koje su njihove obveze i dužnosti. I evo, u ostalom, kada je ovdje bio e, ravnatelj agencije, agencija nam je potvrdila da već raspolažu jednim instrumentom koji bi se moglo koji bi se moglo malo prilagoditi situaciji jednostavno jeftino kako bi svi ribari došli e, pravovremeno na licu mjesta do pravih informacija e, i znali koje stvari mogu, koje ne mogu raditi, dakle koje su njihove obveze i prava. Dakle, moglo bi se razviti taj instrument na jeftin način kako bi e, ribari raspolagali svim nužnim informacijama. Treće. Posjećam da je... Dakle, što se tiče sankcija, cilj je naravno da se izbjegava sankcije, a to se može napraviti tako što će se izbjeći prekršaj. Dakle, nije, nije cilj sankcija zbog sankcije, već da cilj je da se izbjegne počinjenje prekršaja. Dakle, i Dakle, Evo tu ima ovaj instrument agencije za kontrolu ribarstva, koji, taj instrument koji je spominjan, koji se može razviti, ali tu je isto tako i preventivna strana posla kontrolora na kojoj bi trebalo još poraditi. Dakle, sankcija je sredstvo, ne cilj. I ja sam slonila i na rad e, gospodarskog socijalnog odbora UN-a, naroda, koji su radili na klasifikaciji sankcija, dakle tu je hijerarhijska klasifikacija sankcija na međunarodnoj razini i imamo ovdje dvije kategorije koje su predložene u zakonodavnom tekstu, ali ja sam predložila distinkciju između tri kategorije, dakle sankcija zbog manjeg, većeg i ozbiljnog e, prekšaja. Dakle, ta gradacija sankcija i nijansiranje imaju više vrlina. Prva jest osjećaj pravednosti, dakle da se ne sankcionira ljude e, i svima, svima isto, već ovisi o povredi koja je počinjena i to omogućuje isto tako i bolje, bolje prihvatanje te kazne, a isto tako može i pedagoški djelovati Dakle, što se tiče sankcija isto nature euh, des sanctions euh, données. Euh, il est apparu dans plusieurs études u više studija se kaže da financijski, financijske kazne su puno učinkovitije od administrativnih sankcija. I mogli bismo predložiti da sredstva prikupljena od naplate tih sankcija budu dostavljena ili direktno agenciji ili proračunu Europske unije koji je prilično prazan ili možemo primorati i prijestupnike isto tako na primjer da financiraju neke akcije očuvanja resursa da to izravno financiraju ili postoje još i druge eto, opcije. U svakom slučaju to je otvoreno pitanje o kojem se može raspravljati i sa, na odboru i sa izvjestiteljima u sjeni. No, općenito govoreći o ovim sankcijama, komisija je zabilježila ogroman porast tih e, prekršaja. No, tu je isto tako i preprodaja ilegalnog e, ulova. Dakle, i preprodaja je po mom pitanju jednako e, kršenje pravila kao i sam e, ilegalni ribolov. Dakle, i to treba uvrstiti u ove kategorije. No, u svakom slučaju, što se tiče prikupljanja sada podataka, to je četvrta točka, bez adekvatno prikupljenih podataka ne možemo provjeriti učinkovitost uredbe, ne možemo provjeriti niti da li se kvalitetno e, primjenjuju pravila uredbe, niti možemo onda u slučaju potrebe ispraviti uredbu. Dakle, stavka prikupljanja podataka se nama čini važnim. Naravno i tu je uloga agencije od e, ključnog značaja, na njima je dakle da oni prikupljaju te podatke. Dakle, ne dolazi u obzir da ja ne želim reći da ne vjerujem, nemam povjerenja u komisiju e, za taj dio posla, ali mislim da imate preča posla, mislim da je prije na agenciji da agregira sve te informacije koje dobiva koje dobiva od raznih deklaracija, od izvješća kontrolora i onda da tu analizu proslijedi dalje komisiji, ali svim su zakonodavcima koji su dakle komisija, vijeće i parlament. A tu predlažemo nekoliko izmjena u prikupljanju u sustavu prikupljanja podataka i u polju djelovanja agencije jer ona ima jako ograničen manevarski prostor a mi predlažemo dakle da ona može djelovati po pitanju svih mogućih e, vrsta e, riba. Naravno što se tiče očuvanja podataka ima čitav niz e, mjera predostrožnosti, dakle tu na primjer treba se ispoštovati sve direktive o zaštiti podataka, sve direktive o koji se tiču zabrane komercijalizacije tih podataka, neću vam sad sve to nabrajati, ali pravno gledano ima čitav niz provjera koje moraju biti provedene. Sur uh, les outils uh, surve... Što se tiče instrumenta za elektronički nadzor u izvješću inzistiram na novoj fleksibilnosti sustava nadzora brodova koji ne mora nužno biti rađen preko satelita i tu je i e, dakle tu postoji mogućnost za mobilne uređaje za brodove manje od 12 metara ako se usvoji dakle ta iznimka. No ipak je nužno da se postaramo da financiranje svih tih elektroničkih e, uređaja koje preporučamo u izvješću i koje preporuča komisija da svi oni mogu biti financirani od strane e MFF-a, dakle fonda za ribarstvo, tako da se izbjegne ono što se ranije radilo. Dakle, kada imamo e, neki uređaj i opremu koja je obvezna, a dođe do situacije u kojoj fond to ne mora financirati, onda to biva problematično za korisnike. Što još imamo? A da, imamo još jednu jako važnu stvar, to je rasprava o sustavu video nadzora. Dakle, izvjestiteljica osporava nužnost uvođenja tog sustava, u ostalom tako je bilo i u prethodnom izvješću na vlastitu inicijativu, ali tu je čitav niz razloga o kojima sam imala jako zanimljivu raspravu s predstavnicima komisije. Dakle, tu je pitanje kompatibilnosti tih mjera sa europskim i nacionalnim odredbama o slobodama radnika. I kao što rekoh, tu je i zašta opće odredbe o zaštiti podataka, no tu je i pitanje učinkovitosti takve mjere, dakle video nadzora i to je dosta zahtjevan posao, ali zamislite kad snimite sve te e, sve te videozapise, onda to treba pregledati. Dakle, zamislite te tisuće brodova i svaki koji ima svoje videokamere, mislim, to mi, to mi se ne čini učinkovitim. Ali postoje drugi sustavi koji mi se čine znatno učinkovitim. Neću sad ulaziti u detalje tehničke prirode, tehničke specifikacije, no staviti mjerač e, na mjere, na mreže e, može nam omogućiti, dakle, mjerač težine može nam omogućiti da znamo koliko je toga ukrcano. E, dakle, to je puno jednostavniji sustav i nemamo, dakle, ako tako nešto stavimo na koću samo i, i nećemo onda imati sve to što se tiče nepoštivanja prava ljudi sa, u slučaju da uvodimo e, video nadzor. I tu je onda isto tako i rekreativni ribolov koji sam koji hoću spomenuti nakratko, dakle i to bi trebalo urediti malo zbog e, jednakosti prema profesionalnim ribarima, ribolovu, ali prvenstveno kako bi se bilo učinkovito u zaštiti resursa. Dakle, trebamo uspostaviti sustav koji će omogućiti da se bolje regulira sportski rekreativni ribolov. I tu unosim neke nove e, aspekte i slijedim prijedlog komisije. Evo, ispričavam se što sam malo no puno tu toga ima. Ovdje se radi o e, izvješću koje koje ima velike, koje može imati velike posljedice na svakodnevni život i rad ribara, na zaštitu resursa. na ekonomski aspekt ribarstva, dakle to zavrijeđuje našu punu pažnju i nadam se da ćemo uspjeti doći do, ostvariti sporazum u odboru za ribarstvo i u parlamentu, što veći mogući konsenzus. Evo, kako god bilo, ja sam u potpunosti na vašem raspolaganju i spremna sam razgovarati o svim mogućim pitanjima, dakle izmijeniti, ispraviti, prekrižiti, što god. Dakle, spremna sam apsolutno na punu suradnju kako bi ovo izvješće e, bilo dobilo što veću, što širu podršku, jer mislim da je ta široka podrška važna kako bismo naravno mogli zastupiti svačije mišljenje, svačiji stav, no u svakom slučaju uvijek sam vjerovala da smo e, zajedno pametni, ne sami, tako da sam uvjeren u to da zajedno možemo ostvariti najbolji mogući rezultat. Hvala. Hvala lijepa izvjestiteljici Izabel E, sada bih dao riječ izvjestiteljima u sjeni da čujemo njihove komentare, dopune, izmjene. Dakle, u ime EPP-a gospodina Milan Mon. Hvala vam e, na, ovom, na izlaganju ovog prijedloga nove urodbe o kontroli. Na to smo dugo čekali. Hvala vam, e, gospođo Tomas. Svi znamo da već godinama tražimo uh, novi prijedlog uredbe i evo, sada je napokon uh, tu već nekoliko mjeseci, a sada i izvještaj gospođe Toma. Moram reći da se slažem s vama kada kažete da je bila potrebna usklađivanje kad je riječ o kaznama i sankcijama te pojednostavljivanje. Kad je riječ o usklađivanju kazni, valja izbjeći e, to da se uredba primjenjuje kao direktiva, tako se do sada radilo i mm, mm, prekršaji su bili vrlo raznoliki i e, kazne su bile različite. Stoga slažem se sa gospođom Toma da to treba da treba pripremiti jedan, jednu novu schemu i da treba uskladiti e, te kazne, definirati zajedničke kriterije i tako dalje. Vidjela sam, vidio sam u vašem izvještaju vašu e, viziju sankcija. Dobro ste nam objasnili model koji se koristi u UN-u. Malo ću to još detaljnije proučiti. A model koji predstavlja Europska komisija je klasičan model sa dvije vrste a e, izvjestiteljica predlaže sustav koji će biti malo složeniji sa tri vrste e, sankcija. Ali da, to moramo malo proučiti. još bih se osvrnuo na podatke. To mi se također čini, čini vrlo važno. Ja dolazim iz Španjolske, iz Kalicije. Tamo je ta tema važna, ali i nova. A utječe na flotu obalnog ribolova i samo u mojoj e, autonomnoj regiji znate da tamo imamo više od 4000 plovela na vrlo, vrlo malom teritoriju. I to koja većina pripada baš malim obalnim ribarima. Stoga ideja da se kontrolira lokalizacija tih plovila, zatim e, izjava o ulovu, znam da će se to moći učiniti i putem telefona, mobilnih telefona, no to svakako predstavlja dodatni i novi birokratski teret. Da vas podsjetim, jučer je gospodin iz Saveza ribara Galicija, kojeg smo slušali poslije podne, govorio da je broj članova posade na takvim plovilima dakle 1,67, dakle nema niti dvije osobe na brodu. I što će sad oni e, putem mobitela e, slati poruke, moraju paziti što se događa na moru, voziti brod. Mislim da im je to stvarno puno, puno posla i da im namećemo samo još jedan dodatni zadatak. A tamo imamo baš i kontrolirani e, ribolov, također smo to čuli jučer. Stoga ja nisam baš oduševljen uvođenjem tih novih e, sustava za mali obalni ribolov. Mislim da bi, da bi se to trebalo učiniti postupno i vrlo oprezno. No, ja sam već vodio neke rasprave, mene strašno brine učinak. Ne samo na flotu, ili već i na administraciju. Zato što ako pratimo ono što se događa u mojoj zemlji, dakle već samo četi, dakle, e, samo u jednom zaljevu e, lovi oko 2000 brodova i to svakoga dana. I sad zamislite da oni svakoga dana šalju taj svoje izvještaje. Meni se čini da je to jako komplicirano i da će to biti golemi napor za ribare, ali i za e, tijela nadležna za upravljanje ribarstvom. Stoga bih ja tu bio vrlo oprezan. prijedlog da se uspostave, e, da se postave kamere, CCTV kamere. Tu se slažem sa izvjestiteljicom, to je također još jedan dodatni e, napor. I nekako se čini to kao da odmah prepostavljamo da su e, ribari krivi, a da ne govorimo o zaštiti slobode, privatnosti i tako dalje. Mislim da u kontekstu dakle E, volon, dobrovoljnog davanja informacija i recimo ukoliko se pojave slučaj da se redovito ne ispunjavaju, ne ispunjavaju obveze e, iskrcaja, u tom kontekstu bi se moglo razmisliti o tome, ali sada već mislim da ne. Mislim da smo ja, izvjestiteljica i ja na sličnoj valnoj duljini po tom pitanju. I još bih se osvrnuo na jednu temu. Govorili smo o podacima, o novim sustavama i to se vrlo često sudara sa idejom pojednostavljenja. Mi želimo imati uredbu o kontroli koja će biti jednostavnija, a neprestano se pojavljuju neki novi zadaci. Zatim još jedan od prijedloga je staviti uređaj koji će trajno mjeriti e, snagu motora plovila Dakle, snaga motora je važna radi sigurnosti e, osoba. Dakle, i kako bi se plovilo moglo brzo kretati u slučaju e, nepovoljnih uvjeta na moru a to ne znači da to zapravo, zapravo to ne znači da to ima nekakav veliki utjecaj na sam ulov. Kad govorimo u, e, dakle imamo takove, imamo kvote sad. Ne znam kako snaga motora ovisi o tome. Ali, dakle, jačanjem snage motora se neće povećati kvote. Mislim da kad imamo sustav e, takova i kvota, da snaga motora i tonaža ne znače mnogo. Snaga motora je bitna da ukoliko se pogoršaju vremenski uvjeti na moru, da ljudi mogu pobjeći što brže u luku, ali to nema nikakve veze sa kapacitetom, sa ribolovnim kapacitetom. Tako da mislim da to nije baš opravdano. Evo, neću sada više e, tu o tome, ali ima tu još elemenata koji me brinu. Recimo, činjenica u Španjolskoj od 2012. imamo plan Pardon, to je dobro definirano u Španjolskoj. Zatim još jedna stvar koja me brine u prijedlogu je razlika um, u onome što se piše u dnevnom očevidniku i o stvarnom istovaru. Zato što neke stvari nije moguće baš precizno izmjeriti na brodu. Tako da trebalo bi ostavljati više prostora za pogrešku. I još jedna e, stvar koju, smo, koju sam ja identificirao kao zabrinjavajuću je sljedeća istovar u trećim zemljama, dozvola za to. Dakle, molbu za istovar treba poslati tri dana unaprijed. Ja mislim da to stvarno komplicira stvari, da bi trebalo to biti 24 sata. E, riječ pojednostavljenje, to što se govori stalno o pojednostavljenju, to je dobro, ali bojim se da se to u praksi baš i ne događa. I svakako zahvaljujem Mm, gospođi Toma na spremnosti na suradnju i na radu tima i stvarno računajte na moju pomoć. Isto tako, znam da gospođa Toma vrlo dobro poznaje situaciju sa ribarstvom u Galiciji, bili ste tamo prije nekoliko godina, tako da vjerujem da ćemo jako lijepo surađivati i da ćemo se dobro razumjeti. Hvala. je na popisu gospođa Tomašić. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem se izvjestiteljici Toma kao i predstavnicima komisije na dosadašnjem uloženom trudu. Uredba o kontroli je jedna od najznačajnijih i trebamo posvetiti posebnu pažnju njenoj izradi. Svi se možemo složiti da postojeći sustav kontrole ribarstva nije učinkovit i nije u skladu s ciljevima zajedničke ribarstvene politike. Slažem se sa izvjestiteljicom da je veliki problem kontrola nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. Razgovarajući s ribarima često čujem kako se žale da se njihovo zanimanje kontrolira više no bilo koje drugo. Također, u pojedinim državama članicama kontrole ribarstva su puno strože u odnosu na susjedne države članice neke članice provode kontrole počevši od ribolovnog alata pa do konzumacije dok ostale naglasak stavljaju samo na neke dijelove opskrbnog lanca potrošači imaju pravo na informacije o podrijetlu hrane stoga smatram da bi odgovarajući sustav kontrole poboljšao sljedivost proizvoda ribarstva i povećao razinu povjerenja potrošača sustav kontrole treba biti jednostavniji i dostupniji za ribare Zbog osjećaja nepravde potrebno je uskladiti kontrole ribarstva unutar Europske unije respektirajući interese i nadležnosti pojedinih država članica. Prisutan osjećaj nepravde u sektoru ribarstva umanjit će se i pojednostavljenjem i poboljšanjem zakonodavstva Unije te smanjenjem postojećeg administrativnog opterećenja. Hvala lijepa. Dank, Hvala, gospođo Tomašić. Kolega Hoć se javio za riječ. Čini mi se da ostali izvjestitelji u sjeni nisu ovdje. Dakle, kolega Hoć, izvolite. Hvala. I ja želim zahvaliti izvjestiteljici jer ovo je doista važno izvješće. Kada je riječ o sankcijama, one su vrlo bitne jer kao što je rekla gospođa Toma, riječ je o važnom pitanju usmjerenja također i uređenja sektora kako bi se i spriječilo broj kršenja propisa. No, ne bi trebalo pri tome ostaviti dojam, odnosno trebalo bi ostaviti dojam da ustrajemo na nadzoru, ali pri tome taj nadzor ne smije predstavljati opterećenje. Imamo dakle tu nadzor na ribaricama, na eh, granicama i Također, e, istina je da se ribari osjećaju pod povećalom, pod pritiskom. Dakle, moramo tu pametno, razumno postupiti kako se ribari ne bi osjećali da su izloženi pretjeranom nadzoru. Mi se protivim ovom sustavu N plus 2. Nadzor, e, naravno, služi i za ulov. Dakle, trebamo razlikovati između većih i manjih e, prekršaja i tu pozdravljamo ovu klasifikaciju koja je predložena, ali ne znam, bismo li možda trebali govoriti i o opetovanim prekršajima, jer ako neko ustraje u tome, i ako je riječ o namjernom kršenju pravila, onda bismo trebali tu nešto poduzeti jer bi ribari koji to čine mogli zaključiti da e, im kršenje tih nekih odredaba donosi određene koristi. I imam jedno pitanje. E, kada je riječ e, o sportskom ribolovu, on je u nekim zemljama vrlo rasprostranjen. Mnogi ribari koji su prodali svoja plovila, žele se vratiti u tu djelatnost, ali naravno odlučuju na temelju mogućih prihoda. Dakle, ako idete na e, takav izlazak na more, onda prema novom e, propisu trebate imati 12 članova posade. A zapravo time se uništava sportski ribolov, jer ako nije moguće imati više od 12 ljudi na brodu, onda to više nije isplativo. Dakle, ispravno je provoditi nadzor, ali trebamo uzeti u obzir moguće rezultate toga. Znam da se komisija nije bavila pitanjem e, turističkog ili sportskog ribolova, ali možda bismo trebali predvidjeti određene mjere i kada je riječ o e, rashodovanju brodova. Predviđeno je stupanje na snagu za 2021. godinu. I također želim reći da je ispravno ono što je rekla gospođa Tomašić. Istina je da smo u prošlosti imali i teška kršenja propisa i bilo je vrlo strogih nadzora. No, u nekim zemljama istina je da postoji labavi nadzor. Tako da je isto tu pitanje sportskog ribolova vrlo važno. Evo, došli smo do kraja popisa govornika, a sada molim gospođu Veroniku Fajcu ime komisije da uzme riječ. Dobrodošli. Hvala gospodine predsjedavajući. Uvaženi zastupnici, na početku želim zahvaliti izvjestiteljici gospođi Toma na njezinom izvješću. Kao što je već rečeno, ovo je pravovremeni korak i nužan korak kako bi se uspostavio jedan učinkovitiji sustav nadzora na temelju prijedloga komisije iz svibnja prošle godine. Mi smo pomno razmotrili nacrt izvješća i također naravno poslušali smo i današnju raspravu, čuli smo brojne prijedloge i komentare, ali iznesene su i neke dvojbe tijekom ove rasprave. Možda neću odgovoriti na sva pitanja koja su postavljena danas, ali želim vas uvjeriti da to shvaćamo vrlo ozbiljno, no u našoj reakciji želimo se usredotočiti na neka ključna pitanja koja su spomenuli gotovo svi govornici. Jedan od ciljeva prijedloga komisije, podsjećam, je u potpunosti iskoristiti nove tehnologije za sva plovila, što uključuje manja plovila, kako bi se omogućila učinkovita kontrola i nadzor. I to smatramo bi trebalo smanjiti opterećenje i na e, tijela zadužena za nadzor i na ribare. Prije nekoliko tjedana ovdje smo imali razmjenu gledišta sa stručnjacima koji su naveli primjere mobilnih aplikacija Telekapeš, e, koje je spomenuo gospodin Lipajelek, e, i to može pomoći i administraciji i industriji za bilježenje i praćenje podataka o ulovu. Na taj način se mogu pratiti novi digitalni trendovi i razvoj. imali smo radionicu o tome o prijavljivanju ulova za malo ribarstvo i za e, mobilne aplikacije koje je komisija organizirala prošloga prosinca. Primjeri koji su tada na toj radionici navedeni pokazuju da već postoje brojni digitalni alati i aplikacije koje su jeftine i kojima je lako rukovati, a također postoje i aplikacije koje se služe umjetnom inteligencijom koje mogu olakšati također rad administracije i e, rukovanje, baratanje svim podacima. E, Kada je riječ o financiranju tih e, alata, a to je spomenuto sa više strana. Dakle, kada je riječ o financiranju, želim naglasiti da imamo prijedlog za reviziju sustava nadzora koji ide ruku pod ruku sa prijedlogom koji se odnosi na e, budući fond za pomorstvo i ribarstvo nakon 2020. godine. Ti se prijedlozi međusobno dopunjuju jer će fond moći pomoći financirati sustave nadzora, naročito za e, malo ribarstvo, čak i ako uređaji budu obavezni. I e, to će biti moguće, a ako se su zakonodavci sporazume oko toga, dakle moći ćemo poduprijeti nabavu i instalaciju sustava za praćenje i prijavljivanje ulova u malom ribarstvu i moći će se financirati uređaj za nadzor obveza iskrcavanja. To me dovodi do potrebe da se poboljša nadzor e, obveze iskrcavanja i to je jedan od stupova našeg prijedloga. Dakle, želimo taj sustav nadzora uskladiti sa ZRP-om. Odbor se sigurno slaže da nedostatak učinkovitih odredaba o ovom pitanju ugrožava učinkovitu provedbu bez iskrcaja i također provedbu ZRP-a. No, postoji razlika u mišljenjima u vezi sa pravim alatima za postizanje pridržavanja obveze. Iskustva iz pilot projekata pokazuju da su nadzorne kamere učinkovita sredstva za nadzor obveze iskrcaja, no priznajemo da postoje još dvojbe u vezi sa privatnošću i zaštiti podataka kada je riječ o nadzornim kamerama. Možemo riješiti ta pitanja odgovarajućim odredbama i tehničkim specifikacijama u podzakonodavstvu. Naravno, namjera je izbjeći bilo kakvo uplitanje u privatni život eh, ribara. Također su se spomenule alternative kamerama, poput promatračno, e, to je vrlo skupo. Također smo e, čuli prijedloge u vezi sa drugim e, alatima, poput senzora, ali ti alati, ti uređaji ne omogućuju učinkoviti nadzor obveze iskrcavanja. Dakle, nije primjerice dovoljno samo usporediti količinu ulova u trenutku ulova sa količinom e, iskrcane robe jer e, na taj način ne možemo vidjeti koji je sastav ulova i provjeriti također e, pridržavanje obveza niti potrošnju kvota za određene vrste. Dakle, to trebate uzeti u obzir u svojim razmatranjima. Slažemo se s izvjestiteljicom e, Toma i sa govornicima o tome da je važno postići usklađenost kako bi se osigurao i ravnopravno natjecanje. Naročito kada je riječ o kriterijima za ozbiljne prekršaje i tu su također ključni i uključene e, i učinkovite sankcije. Kao što su i u izvješća i kao što su spomenuli više e, zastupnika, dakle, treba nam usklađivanje i također jedan sustav odvraćajućih i učinkovitih sankcija koje su ključne kako bi se postiglo pridržavanje propisa. I također e, uzeli smo na znanje prijedlog izvjestiteljice da se poveća e, uloga e, agencije koja bi postala centrala za operatere i to je zapravo u načelu predviđeno našim prijedlogom, ali to bi zahtjevalo, kao što je istaknula izvjestiteljica, naravno dodatna sredstva iz sporazuma o VFO-u. No, upozoravamo pri tome na e, činjenicu da se odlučilo dati zakonodavne ovlasti agencijama, e, budući e, znači da je agencija jedna od izvršnih agencija. Također su spomenuti i drugi ključni aspekti, no ipak ja ću zaključiti time što ću reći da pozdravljamo nacrt izvješća i da se radujemo nastavku rasprava u nadolazećim mjesecima, a nadam se da ćemo zahvaljujući raspravama moći osmisliti sustav e, koji je otporan na budućnost i sa strane komisije mi ćemo podržati vaše rasprave što više možemo i nadam se da ćemo konstruktivno surađivati u ovu svrhu i na kraju, dakle, ulaganje u nadzor je ulaganje u budućnost ribara, ribarstva i, e, dakle, u budućnost cjelokupne djelatnosti. Hvala vam. E, hvala, gospođi Fajc. Zanimljivo je da ste uspjeli to povezati i sa e, fondom e, i sa VFO-om, jer ako imamo nadzor nad ribarima i ako želimo pomoći malim ribarima, malim flotama, sigurno da sa fondom nećemo isključiti to e, nećemo uspjeti to isključivo napraviti jer treba uložiti u to milijune eura, no to je drugo pitanje koje bismo trebali riješiti. A sada dajem riječ gospođi Toma, izvolite. Hvala predsjedniče. I hvala svima vam, dragi kolege, na svim mojim e, elementima na koje ste mi ukazali. Gospodine Milan Mon, slažem se s vama po pitanju žurnosti, u ostalom i gospođa Tomašić o tome govorila, dakle o žurnosti usklađivanja jer kao što je rečeno u izvješću na vlastnu inicijativu izvorno Dakle, pod krinkom jedinstvenog sustava nadzora svako je mogao raditi što hoće kući. Dakle, to nije... E, a, a u suštini ribari su to jako teško proživljavali doma. I uvijek je, a imali su dojam da je uvijek ljepše s onu stranu ovaj, drugdje u biti da, su, da je situacija jednostavnija, no e, to treba rješavati. U svakom slučaju, što se tiče podataka i administrativnog opterećenja, gospodine Milan, ne mislim da je tome baš tako kako ste rekli, jer danas kako stoje stvari, mali obalni e, ribari malog obal, priobalnog ribolova i moraju prijavljivati stvari na papiru, što je još složenije. U biti to je još teže administrativno opterećenje za njih. Razgovarala sam s ribarima koji koriste ovu telefonsku aplikaciju u Njemačkoj, na jugu Bretanje. Oni su svi zadovoljni time što su prešli sa papirne deklaracije na telefonsku. Dakle, pod uvjetom da ti obrazci, da, to, da, da, da korištenje toga bude jednostavno, onda mislim da ćemo imati olakšanje, a ne dodatno administrativno opterećenje. Dakle, ovo ide u smislu pojednostavljenja i ne samo e, administrativnih obveza za ribare, već i za sve, sva ona tijela koja moraju prikupljati te podatke. Jer kad imamo jedan jedinstveni obrazac, onda ga je jednostavno staviti, unijeti te podatke puno jednostavnije nego u svakom slučaju nego da moramo se to obrađivati sa, sa papira. No, naravno, slažem se s vama, gospodine Milan Monda, što se tiče kilovata i drugih sustava mjerenja. To naže, moramo imati nešto što će ući u okvir, dakle moramo imati neke, neka, neka područja koja će, koja će ući u kriterije takova, a neke druge e, koje će ovisiti o ribolovnom naporu. Dakle, možda neke još treba uvjeravati da im je bolje da pređu u okvir takova, jer ovisno o tome da li je e, plovilo jačeg motora ili je plovilo učinkovitije od drugih, nema veze, oni imaju takove i kvote. Dakle, to neće promijeniti ništa po pitanju ulova. A ako se ulazi u kriteriji ribolovnog napora, onda to može imati svoju ulogu. Dakle, evo, ne želim okretati nožu ranije, ali u sredozemlju e, mislim da bi trebalo primjenjivati metodu taka, takova i kvota, no o tome se vodi dalje rasprava. U svakom slučaju slažem se da bi trebalo uvesti distinkciju u e, uredbu o nadzoru nisam, nisam s toga sjetila i smatram da je to jako dobra ideja. Što se fleksibilnosti e, prekršaja tiče i opetovanih prekršaja, što ste spomenuli, da, ako trebamo uvoditi neku fleksibilnost po tom pitanju, onda i to treba biti usklađeno i trebali bismo svakako omogućiti dodatnu obuku za e, kontrolore. O tome vrijedi još malo razgovarati. Gospođe Tomašić, odgovorila sam e, o administrativnom opterećenju, no slažem s vama da nova uredba o kontroli ne treba da, da bude sad odjednom neka, kao neka inflacija, inflacija sankcija i kontrola. No, što god mislila komisija, a ovo ne govorim bez poštovanja, daleko od toga, dakle, e, što god mislila komisija, mislim da moramo se paziti te inflacije, porasta, prekršaja. A što se tiče opasnosti u prekomjernoj kontroli, pa mi se upravo zalažemo, dakle, za usklađivanje Dakle, usklađivanjem će se kontrolirati redovitost kontrola. A što se tiče rekreativnog ribolova, da, to je aktivnost koja se sve više i više razvija i tim bolje. Dakle, ne želim ni na koji način izdvojiti rekreativni ribolov i njega više sankcionirati od drugog. No, u ovom odboru mi ne znamo koliko, koliko se ljudi time bavi, to nije naša odgovornost, uostalom nije u našoj nadležnosti pardon, nije u našoj nadležnosti koliko, koliko će biti osoba na, e, na plovilima, to, to nije cilj. Dakle, ali ono, ono što je u našoj nadležnosti jeste nadzor ulova. I zašto smo ovo sve uključili i rekreativni ribolov? Pa upravo zato što je to aktivnost koja se razvija ne samo u Poljskoj, nego svugdje, na sredozemlju, na svim morima jednostavno Evropske unije se ta aktivnost sve više više razvija, stoga to može imati određene konsekvence na e, resurse a s obzirom da ima utjecaj na morske resurse onda moramo e, paziti da to ne predstavlja preveliko opterećenje na resurse evo predsjedniče ako mi dopustite još par riječi koje trebamo uputiti komisiji dakle komisiji želim reći par stvari. Prvo, što se tiče video nadzora s jedne strane, a s druge um, mjerače. Tehnološki gledano to su dva različita instrumenta, suvremena elektronička uređaja koji, koji mogu biti zanimljiva rješenja, no ja se zalažem ipak eh, za ove mjerače i uvjerena sam da ću pobijediti u ovoj bitki. <laughs> E, jer ovi mjerači mjere masu i obim onoga što je ukrcano i na kraju se mjeri ono što je iskrcano. Dakle, kad napravite razliku između jedne i druge težine, vidi se dakle što se događa i onda što se tiče obveze iskrcaja, mi možemo imati duge metafizičke rasprave, ali sigurno sam u to što govorim. U svakom slučaju ova, ova mjera evo, koju zastupam je po mom mišljenju uvjerena sam puno učinkovitija. Evo, to je izazov komisiji. Sad izvolite mi dokažite ovaj, da sam u krivu. Može to malo ovaj, učiniti ovo izvješće zanimljivim, evo, da se, da, da, da se upustimo sad u borbu oko toga da li će, da li će video nadzor prevladati nad, nad ovim mjeračima, mislim, evo. U svakom slučaju trebamo vidjeti koje je najbolje i najučinkovitije i najjeftinije i tako dalje rješenje. Zatim, zahvaljujem komisiji na upozorenju, pravu ste, dakle, glede zakonodavnih ovlasti agencije, no ne vidim zašto i kako Mislim, vi vjerojatno hoćete govoriti o tome da agencija može imati određeni utjecaj o tome koje vrste riba može kontrolirati. Ja ne znam zašto i kako je to povećanje njihovih ovlasti, jer svakako vrste koje su pod kvotama su već definirane, dakle tu samo treba s već ustanovljenog popisa e, birati e, vrste, no ako je to problematično, možemo, možemo razgovarati o tome, nema problema. U svakom slučaju, hvala apsolutno svima na vašem doprinosu i nadam se da ćemo uskoro imati priliku dalje razgovarati u okviru izvjestitelja u Sjeni, ne znam točan datum, no evo, E, ne znam ni do kada se može ulagati amandmane. Predsjedniče, to ćete nam vi reći. U svakom slučaju, nadam se da ćemo uskoro moći nastaviti u raspravu. Hvala. Toma. Hvala svima koji su sudjelovali u raspravi, izvjestiteljima u sjeni, gospođi Fajs koja je govorila o ime komisije. Dakle, imamo još mnogo tema za raspravu. Ovo je doista zanimljivo područje i siguran sam da ćemo iznaći kvalitetna rješenja u odboru, u parlamentu, a nakon toga i na trijalogu. Svakako nam predstoji još mnogo posla jer u svakom slučaju moramo uzeti u obzir praktične aspekte, ta rješenja moraju biti primjenjiva i moramo uzeti u obzir također i potrebu ribara e, za transparentnošću. Naravno, ako Mm, se nadzornim e, kamerama može to osigurati, pa evo, tu imamo nešto što e, može koristiti i ribljim stokovima. Evo, imamo čitav niz prijedloga. Naći ćemo rješenje i do 15. veljače u 12 sati je rok za ulaganje amandmana. A će sigurno organizirati sastanke s izvjestiteljima osjeni sjeni, o tome će se još razgovarati, no kasnije će vam priopćiti datume tih sastanaka. Dobro. Možda smo imali problem sa prijevodom datuma za ulaganje amandmana, dakle isprike do 5. veljače u 12 sati. Evo, time smo završili ovu točku dnevnog reda. I dolazimo do priopćenja predsjednika o odlukama koordinatora. Dobili ste napismeno preporuke sa jučerašnjeg sastanka, oba teksta o Brexitu i o hitnim mjerama su u međuvremenu proslijeđena svim zastupnicima koji su članovi ovog odbora i to je doista važno s obzirom na sadašnju situaciju i ono što se događa u britanskom parlamentu, ali i za saslušanje smo iznašli jednoglasno rješenje. Evo, ako nema nikakvih e, komentara, odluke su usvojene. Ima li kakvih prijedloga pod točkom razno? Nitko se nije javio za riječ. Dakle, sljedeći sastanak je 19. veljače 2019. godine. I s time zaključujem današnji sastanak odbora za ribarstvo. Hvala svima na sudjelovanju i na tome što ste bili aktivni. Hvala.